Gospodin Jean-Luc Mélenchon izabrani su u francuski parlament, e, tako da parlament stavlja na znanje da su njihova mjesta opražnjena od 19. srpnja 2017. godine sukladno poslovniku. Nadložne vlasti Francuske republike izvijestile su također predsjednika parlamenta o tome da su gospođa Le Chevalier i gospođa e, Marie-Pierre Vieux izabrane na njihovo mjesto koje će dakle zauzeti mjesta uh, gospođe Le Pen, odnosno gospodina Melanchona od 19.7.2017. godine. Uzimamo na znanje njihov uh, izbor, pozdravljamo ih uh, i oni imaju pravo punopravno